nakon ove objave. A sada sljedeća točka na našem dnevnom redu protiv e, borba protiv raka, tematska rasprava. Nemamo postupak spontanog javljanja za riječ i niti imamo postupak dakle plavog kartona. Stoga raspravu otvaram i sada bih e, autoru želio željela dati eh, mogućnost eh, da se Izvolite, gospodine Weber. Gospođo predsjedavatelju, gospodine povjereniče, predsjednici vijeća, više od 40% evropljana, a i u ovoj plenarnoj dvorani 40% boljeti od raka. Znamo koji je to osjećaj koji se time rađa, dakle, bespomoćnost, saslušavaš savjete liječnika, međutim znaš da svaki drugi će umreti od raka. Zapravo se osjećaš potpuno nemoćnim. To su iz ovih egzistencijalnih pitanja upravo osjećaj koje se javljaju. Zbog toga je to i naše pitanje, naše političko pitanje na evropskoj razini. Tri od četiri evropljana to su javno njene kaže da je to glavna tema u Europi i mora postati glavnom temom mi kao europski pučani želimo upravo to, taj zahtjev Evropljana da se o tome progovori. Europski istraživači su nam pokazali što je to napredak u medicini. Kad je reč o raku dojke 8 do 10 pacijentica, e, može se izliječiti 15 vodećih stručnjaka u području raka od Finske do Francuske i Rumunjske i ja kao kandidat u proljeću u ime Europskog pučana predstavio sam plan, master plan koji treba ojačati borbu e, protiv raka. Zašto bismo to trebali u Europi? E, rak jest doista kompliciran i pojavljuje se u bezbroj oblika. Kod djece svake godine imamo 40 tisuća slučajeva rijetkih dakle, rijetkih pojava raka. Ako Europa surađuje na temelju isto tako i podataka koji se nalaze iza toga, možemo daleko više ostvariti ukoliko surađujemo. 18.000 kolega, 15.000 bolnica, 507 institucija, 179 visokoškolskih ustanova. Ako uspijemo okupiti podatke i zajednički plan ostvarimo na tom području, tada ćemo biti uspješnije. Gospođa Angelika Eker mi je napisali Šeretea da sa ambicioznim planom i programom za deset godina možemo upravo izliječiti 9 od 10 djece. Tere Filip iz Pariza dodala je tome da kombinacija prevencije i ranog prepoznavanja u zajedništvu sa medicinom možemo povećati dakle preživljavanje i to dvostruko, to je moguće i tome se upravo moramo okrenuti. Što trebamo učiniti? Treba nam zajednička strategija prevencije raka. Dozvolite da od samog početka suzbijemo rak. Druga mjera, dakle, svi naše podaci koje imamo u nacionalnoj razini E, digitalni centar za Europu za e, rak kako bismo što prije i što ranije mogli suzbiti rak. Treba nam rano e, prepoznavanje. Isto tako moramo izlječiti rak što prije. Ne smijemo nikoga ostaviti po strani. Prije svega u središnjoj istočnoj Europi oboljeli od raka imaju 30% manje šanse da dakle, cijele odnosno da budu izlječeni od raka i zbog toga moderne oblici telemedicine u istočnoj i e, središnjoj Europi možemo povećati standard. Dozvolite isto tako da nekoliko riječi kažemo o dakle, pripadnicima obitelji koji isto tako e, mogu uzeti u obzir sve ono što tišti i same članove obitelji. Mi kao europski pučani dobili smo novi mandat e, europskih građana. Mi smo ti koji trebamo učiniti iskorake. Stoga mi kao EPP tražimo ne samo ovu današnju raspravu, ne samo da moramo imati i jedan master plan koji sam spomenuo i sve ono što je zasnovano na dosadašnjem radu komisije, već mi kao kao Europski parlament i kao EPP želimo da u budućnosti imamo posebni odbor koji će se upravo baviti sa strategijom u borbi protiv raka. To je upravo naše nastojanje i me želimo ovu upravo spiniti kao naš zadani cilj. Hvala vam. Hvala, gospodine Weber. A sada bih se dala riječ u ime vijeća gospođa Tupurajnen, ministrica za europske poslove. Gospođo predsjednice, štovani zastupnici, doista mi je čast obratiti se vama kako bih se obratila vama na temu borba protiv raka kao tematsku raspravu. U pravom trenutku se odvija ova rasprava nedavno objavljeni Istraživanja pokazali su da je vodeći uzrok smrti u Europi upravo rak uz kardiovaskularne bolesti koje se u tom postotku smanjuju. Isto istraživanje ukazuje da visoka smrtnost nije povezana samo uz faktor rizika, već je moguće da je isto tako povezana sa nepristupačnosti medicini. Kao što znamo, rak vrlo često upravo agresivno postupa prema starim ljudima. Mi kao evropljani koji živimo dulje od e, ostalih stanovnika u svijetu, e, podložni smo dakle oboljevanju od raka. Kako ćemo savladati ovaj e, veliki izazov pred našim društvima? Hoćemo li suzbijati. Mislim da smo mi upravo odabrali kao Europska unija da upravo suzbijamo rak. E, finsko predsjedništvo doista vjerujem da Europska unija mora ljude staviti u središte svojih politika koje isto tako trebaju obuhvatiti jedan novi koncept, a to je gospodarstvo dobrobiti. Gospodarstvo dobrobiti je holistički, više sektorni pristup koji naglašava u investicije u ljude i njihovo zdravlje. Mislimo da je to upravo fundamentalno, a isto tako vidimo to kao investiciju u čovječanstvo. Isto tako želimo investirati investirati u prevenciju i u promoviranje svih aktivnosti koje se čine. Svi građani Europe trebaju imati zdrav život. Isto tako trebaju imati zdrave navike, jer su one upravo kameni temeljci e, u prevenciji raka. A isto tako trebaju imati jednak pristup zdravstvenim uslugama, koje je isto tako jedno od e, stupova europskog prava, a isto tako i podupire i održive ciljeve razvoja. Ovi visoko postavljeni ciljevi zapravo znače da je potrebna e, uska suradnja između raznih dionika institucija i različitih sektora. U EU čini se da postoji sporazum kako bi rak trebao postati glavnom, i vodećom temom, a što iziskuje pak aktivnosti u istraživačkom području, pristupu, liječenju i samom screeningu. U travnju ove godine Europski parlament i vijeće e, su uključili E, dakle u e, obzor Europe u isto, isto tako i u sljedeći okvir za istraženje razvoj stave rak kao glavno sjedište. A isto tako treba poznavati e, rak, diagnostičke metode, prevencija, bolje ciljeve liječenja, te isto tako javne zdravstvene usluge u državama članicama time na neki način postaju prihvatljivije. U više navrata Postavili smo pitanje komisije koje su to aktivnosti koje se čine u borbi protiv raka, ali akcije koje se tiču određenih vrsta raka. Vijeće je osnovalo skupinu, političke klubovi su učinili svoje, mi smo usvojili rezolucije i tražili od komisije država članica da identificiraju upravo svoje nastojanja u borbi protiv raka. Sa strane vijeća države članice isto tako su zabrinute kad je riječ o raku. E, vijeće je usvojilo nekoliko zaključaka, isto tako preporuka, kad je riječ o ovom značajnom izazovu. Na razini država članica aktivnosti e, se tiču upravo osnaživanje e, zdravstvenog sustava u tom pogledu. Komisija je isto tako reagirala na naše pozive. Rak je jedan od glavnih tema u budućoj komisiji. Sama borba protiv raka i prijedloge koje će komisija s tim u učiniti treba imati jako e, bliske poveznice sa obzorom Europe. Pojačavanje suradnje u prevenciji kod borbe protiv raka, po našem je mišljenju da upravo države članice međusobno moraju poznivati sve sa svojim e, praksama koje se provode, a to treba osigurati da svi građani Europe imaju jednake mogućnosti kako bi vodili zdrav život e, uz najmanje mogućnosti razvijanja bilo kojeg oblika raka. Novi plan koji treba predstaviti komisija računamo upravo da će komisija u tom planu i države članice zapravo razvijati i sam taj plan kao takav. Isto tako e, stojimo u pripravnosti i spremni smo da ojačamo svijest i budnost e, i da upozorimo na rak kao glavnog ubojca u Europi. Hvala lijepo na vašoj pozornosti. Hvala lijepa. Sada bih e, dala riječ predstavniku komisije, povjereniku gospodin Andro Kajtis. Izvolite. Hvala. Hvala gospođo predsjedavateljice, gospođo ministrice von štovni zastupnici. Ovo je vjerojatno moj zadnji govor e, ispred vas, e, stoga mi dozvolite da budem i malo osoban u svom nastupu, a i vjerujem da imam apsolutni legitimitet da postanem osoban kada govorim o raku. Iz prve ruke mogu vam kazati koje su fizičke, emocionalne konsekvence ovog, e, ove bolesti jer sam izgubio svog brata. Znam koliki je osjećaj dubok kada ste licem u lice suočeni sa dijagnozom i kada znate da je vrijeme prošlo i zbog toga dozvolite da budem jasan. Ukoliko želite biti ozbiljni u borbi protiv raka, mi moramo početi investirati upravo e, na sve one mogućnosti lijekove koje ne može učiniti samo liječnik ili komisija. To je političko pitanje. Mogu se s time složiti s vama, gospodine Weber. Ovi su upravo, e, lijekovi su oni u rukama onih koji, koji proučavaju rizike komercijalne naravi, socijalne, politička determiniranost koja olakšava same faktore rizika i upravo to je u našim rukama kada i pušimo i kada jedemo e, fast food hranu ili kada pijemo alkohol. E, to je gospodarstvo e, dobro biti, mogu se složiti sa ministricom 2014. godine kada sam preuzeo svoje uloge povjerenika za sigurnost hrane, jedan od glavnih prioriteta znao sam tada da će biti promoviranje zdravlja, a isto tako i prevencija bolesti. Međutim, paradigmatski je došlo do preokrate. Mi smo doista predano radili, e, ostvarili smo neke rezultate, e, korištenje duhana se smanjilo, a isto tako kampanjama e, protiv pušenja ostvareno dosta toga. Smanjivanje kemikalija, pesticida, a isto tako sve ono što je učinjeno u tom polju čini se da je dovoljno rezultate. Prevencija prije svega i zahvaljujući pojačavanje Europskog kodeksa u borbi protiv e, raka, a i sam sustav, Europski sustav e, za borbu protiv raka koji isto tako proučava geografske parametre, a isto tako promatra što se to događa na razini države članice i usvajanju borbe protiv raka. A isto tako kad je reč o nacionalnim skrenim programima, kad je reč o e, dakle kolorektalnom, a isto tako raku dojke, limfomina, a isto tako moramo kazati da je listopad prosvećen e, raku pluća i to bih želio ovom prilikom posebno naglasiti. Da li će e, vakcinacija, odnosno imati isto tako utjecaj na humani papilomni virus u tom kontekstu sam doista ponosan da vam mogu kazati da je komisija prošlog tjedna prvi put organizirala globalni sastanak na vrhu gdje smo isto tako i imunoterapijom, imunizacijskom terapijom e, stavili kao jednu od glavnih tema na dnevnom redu. Od ožujka 2018. godine 24 referentna centra, od kojih četiri se posebno bavi e, ovom kompleksnim vrstom raka e, kada je reći o djeci, a u čitavoj Europi imamo takve centre. Velik korak učinjen je isto tako i kada je riječ e, o označivanju alkohola i u e, označivanju prehrambenih proizvoda. Surađivali smo i sa organizacijama Europe kako bismo pojačali svijest o tome, isto tako i medicinski proizvodi i direktiva koja je 25. svibnja 2017. stupila na snagu. Imali smo ambiciozan plan da zajednički procijenimo isto tako i kad je riječ o novim lijekovima, a isto tako i lijekovima za djecu, kad je riječ o e, borbi protiv raka u djece. Ovaj posao još nije završen, mi ćemo nastaviti naš posao na tome. Ja bih volio da sam mogao učiniti više, s obzirom da smo suočeni sa velikim socijalnim promjenama, starenjem stanovništva, e, isto tako i e, višestruka smrtnost, a isto tako i novi e, tretmani koji stoje na raspolaganju, mi se još uvijek nalazimo na tome da smo samo na 3% naših resursa koje koristimo za resurse. To je samo ka u moru. Trebamo povećati ovaj iznos, trebamo osigurati preduvjete da upravo ono što koristimo kao sredstvo da to učinimo učinkovito. A isto tako jedna od mjera jest razmjena dobrih praksi između država članica. Što se tiče promovirana zdravlja, sprečavanja e, bolesti, e, izuzetno je važno da i to identificiramo u prioritetima država članica i da upravo ove najbolje prakse koje možemo prenijeti, implementirati unutar Europske unije. Portal najbolje prakse komisija je osnovala i to je izuzetno važan instrument jer najbolje prakse se mogu jednako tako primijeniti u čitavoj Europi. Interaktivna platforma omogućuje i civilnom društvu, a isto tako i organizacijama zaštite pacijenata koji mogu promovirati rasprave i isto tako izraziti svoje dakle bojaznika kad je o raku. Europski ciklus će omogućiti državnim članicama da se politike zdravstvene zaštite poboljšaju kada je riječ o borbi protiv raku, a isto tako komuniciranje samih rizika i prenošenje stanovništvu ovih informacija vitalni su dio preventivne strategije e, mnogi su kazali da je važno zdrava prehrana unijeti u poljoprivredne zakone, ali Dakle, znanstveni i tehnički napredak daje daleko veće i mogućnosti liječenja raka. Možemo očekivati u budućnosti da ćemo imati precizne tretmane koje će biti zasnovani na genomskoj signaturi samog pacijenta. Drago mi je da smo sada već počeli e, jedan plus eh, milijun genoma u Europskoj uniji. Investicija i razvoj jest eh, jedan dugoročni prioritet upravo za komisiju kroz okvir za socioekonomska pitanja. Mi smo investirali 2,8 milijardi eura od 2007. godine kada je o prevenciji, diagnosticiranju eh, i troškovnoj učinkovitosti i kvaliteti života svih onih koji boluju od raka od 2021. Obzor Europa će promovirati otvorenost istraživanja i maksimalni potencijal za istraživanja. E, komisija jest ujedno i pristupila tome e, kako bi se stvorile koalicije i kako bi se na neki način ovi izazovi ostvarili na europskoj razini. Jedan od prvih emisija koje imamo za obzor Europe je mobilizacija šitavog niza spektra, uključujući i građane i pacijente i svi oni koji se brinu o pacijentima. Vjerujem da onaj posao koji je započeo sa referentnom mrežom za rijetke bolesti može biti put kako bismo stvorili bolji ekosustav za pacijente koji isto tako velike količine podataka, univerziteti i isto tako sve institucije mogu stvoriti jedan veliki sustav koji će se upravo osvrnuti na borbu protiv raka. Doista će mi biti drago uočiti da će se to dogoditi u budućnosti. Jedna od ključnih inicijativa u raspravi o inovaciji i predlog komisije s tim veze jeste da se ojača suradnja u e, dakle, medicinskoj tehnologiji, a isto tako treba olakšati pristup inovativnim tehnologijama, a isto tako i pristupu liječenja e, na više razini nego što je to danas. E, sam proces analiziranja unutar Europskog parlamenta vjerujem da će Europski parlament učiniti ovo velikim uspjehom, a i finskom predsjedništvu želim da se i ove ovaj dosije u njihovom nadležnošću dakle i dovrši. Ovo je pravi smjer i put kretanja, ali ovaj proces inovacija i ovaj razvoj trebaju doći do pacijenata kojima je to najpotrebnije. I drago mi je što Isto tako, e, predsjednica komisija jest upravo naznačila da Europa mora učiniti isto tako i lijekove pristupačnim i kao isto tako izabrana predsjednica komisije jest odabrala e, plan za borbu protiv raka jest stavila kao jednu od svojih prioriteta. Rak je e, jedan podmukla bolest. Dozvolite da kažem da ovaj dom treba učiniti sve i sa svoje strane. Želim potaknuti vijeće i Europsku uniju, sve institucije da obnove našu opredjeljenost i političku volju i želju u borbi protiv raka kao što je to učinjeno još 1990. godina kada je Franz Mitterrand dao poticaj da se bori protiv raka. To je bila inicijativa koja nam je doista pomogla i isto tako ostvarila jedan svoj napredak. Moramo unaprijediti u borbu protiv raka, moramo unaprijediti sam tretman i unaprijediti liječenje. Hvala vam lijepa. Thank you very much. Hvala. Gospodine povjereniče, sada u ime klubova zastupnika moje Europske pučke stranke, jedna i pol minuta, Eva Kopač, izvolite pani przewodnicząca! panie i panowie posłowie! co roku na świecie z powodu raka gospođo predsjedavajuća hvala vam svake godine devet milijuna ljudi godišnje umire u svijetu svaka europska zemlja ulaže na nekoliko stotina tisuća ili stotina ili milijuna eura u, u borbu protiv bolesti no možemo li danas reći da smo doista dobili ovu bitku e, protiv ovog najvećeg ubojice 21. stoljeća? Definitivno to ne možemo reći. Možemo li učiniti nešto više? Definitivno možemo. E, ujedinimo se, stvorimo europsku platformu za zajedničku učinkovitu borbu protiv raka. Stvorimo zajedničku strategiju za zaštitu i ranu dijagnostiku. E, pošaljimo nove poticaje za istraživanje, stvorimo jedan novi europski partnerski program koji će okupljati specijalizirane bolnice i e, istraživačke centre. Trebali bismo surađivati, e, izmjenjivati najbolje prakse iz kliničkih ispitivanja. Trebamo dati jednake šanse pacijentima od tumora na istoku i na zapadu Europske unije. E, rak ne zna za nacionalnost ni za granice i zbog toga ono što vas ja danas tražim jest da surađujemo i izvan stranaka te da osnujemo poseban odbor za borbu protiv raka. To je naš zadatak. Evo, mi vam upućujemo tu molbu i tu mogućnost imamo prema članku 207 e, poslovnika Europskog parlamenta i ja sam sigurna da će e, na taj način i europski pacijenti znati da mogu računati, računati na nas, a mi ih kao zastupnici Europskog parlamenta ne smijemo razočarati. Hvala vam. A sada u ime socijalista i demokrata riječ ima gospođa Serdaš. Izvolite. Na jednu minutu. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Svi smo svjesni da je rak drugi najveći uzročnik smrti u Europskoj uniji i da imamo 3 milijuna novih slučajeva. I to ima golemi, to stavlja goleme posljedice ne samo na zdravstveni sustav već i na gospodarstvo. Od 30 do 50% ovih slučajeva bi se moglo e, smanjiti tako što će se smanjiti e, rizični faktori te e, kroz primjenu preventivnih strategija. Sadašnje ulaganje u Europskoj uniji još uvijek nije dovoljno da bismo postigli ciljeve koje smo si zadali. Zbog toga moramo uložiti e, više sredstava u prevenciju, u politike koje će promicati bolji e, i zdraviji način života, te e, dijagnostiku kojom će se rano otkrivati ova bolesti. Zbog toga treba podržati znanstvena istraživanja, jer jedino na taj način ćemo naše odluke moći temeljiti na dokazima koje su nam dostupni. Hvala vam, a sada u ime Renew Europe, gospođa Trilje Lenoir, izvolite. Madame Gospođo predsjedavajuća, 40 godina radim kao liječnik koji se bori protiv rata, raka. Hvala vam što ste uvrstili ovu temu na dnevni red. Velik broj ljudi e, treba plan Europe za boru protiv e, raka. Trebamo zajamčiti pristup najinovativnijim lijekovima bez problema s opskrbom i uz prihvatljivu cijenu. Treba više uključiti znanstvenike i to e, zahvaljujući obzoru Europa potrebno je to napraviti na europskoj razini kako bi se zadržale mreže za borbu protiv rata pogotovo e, kad je riječ o e, raku e, koji ubija 6000 djece godišnje. To je isto tako bolest koja se događa zbog socijalne nejednakosti jer nisu svi jednako zaštićeni od raka koji dolazi iz okoliša. E, treba izbjeći rizična ponašanja, loša prehrana, pušenje i nedostatak tjelesne aktivnosti. Isto tako nemamo svi jednake instrumente u smislu pristupa e, cijepivima koji e, štite od raka materice. Treba nam brz pristup kvalitetnom liječenju i e, u fazi nakon bolesti nemamo jednake mogućnosti povratka na posao i povratak e, skladnom društvenom životu. Zato, gospođo predsjedavajuća, treba nam europski plan za borbu protiv e, raka. I na taj način ćemo se boriti protiv prvog uzroka smrtnosti u Europi, ali isto tako ćemo početi smanjivati nejednakosti. Ići ćemo prema Europi solidarnijeg i e, pravednijeg e, zdravstva. Hvala. Hvala sada u ime zelenih gospođa Mišel Rivazi. Izvolite. Hvala gospođo predsjedavajuća, gospodine povje, povjereniče Kajtis, dragi kolege. Svaki treći E, europljanin oboli od raka tijekom života. Svake godine otprilike 1,3 milijuna osoba e, premine od raka u Europskoj uniji. Ove brojke su prilično dramatične. Osim toga, one će još porasti. Suočavamo se s eksplozijom e, kroničnih bolesti i neki stručnjaci pred, e, predviđaju da će do 2035. godine broj od boljelih će se udvostručiti. Stoga se trebamo hitno time pozabaviti kao prioritetom. Zato se čeka europski program za borbu protiv raka. Gospodine povjereniče, govorili ste o prevenciji, dijagnostici, liječenju i palijativnoj skrbi. Moramo popraviti stvari u, uh, u svakoj fazi bolesti, to je očito, ali to je isto tako uh, bolest koja je više faktorska, ima više lica od 1925. godine e, postoji borba protiv ove bolesti. Kaže se ne pušite, dobro se hranite, krećite se, pazite na različite stvari. Postoje različite preporuke, no unatoč tome rak je dalje u porastu. Zašto? Možda ne gledamo u pravom smjeru i možda treba E, uvesti e, akcijski plan koji je multifaktorski. Treba zaustaviti sve veći rad žena noću, čime se povećava e, pojava raka dojke kod žena. Isto tako, poljoprivrednici su najizloženiji, najpogođeniji rakom prostate. Kažu da je to povezano sa endokrinim disruptorima. A Isto tako e, e, postoje i kemijske rezidue koje završavaju u našim organima. Treba doista povećati prevenciju Naravno, treba osigurati pristup svih liječnika, lijekovima, treba spriječiti nedostatak, nestašicu lijeko, e, lijekovima, ali treba biti inovativan i hrabar da bismo se borili protiv raka. Hvala. A sada u ime identiteta, kluba Identiteta i demokracija na jednu minutu ima riječ e, gospođa Baldasare. Uvaženi kolege, razočaran, razočarana sam programom gospođe von der Leyen koja, iako je liječnica baš kao ja, nije uopće spomenula e, teme poput revizije farmaceutskog paketa, direktiva o prekograničnom pružanju zdravstvenih usluga. A zapravo glavni zadatak liječnika bi trebao biti, e, bi trebao biti dobrobit naših građana. Ja se barem nadam da ćemo ipak od ovoga nastaviti nekamu. E, o ovome ovisi život velikog broja ljudi i moramo se stvarno potruditi i što se tiče prevencije i dijagnostika te liječenja. Ja bih voljela e, danas krenuti temu e, na rijetke tumore od kojih boluje jedna četvrtina pacijenata u Europi. Znanstvena otkrića su za sada nedovoljna. U Europi instrumente koje imamo za borbu protiv tog izazova postaju. Nedavno su objavljene preporuke za zemlje članice. U ime talijanskih građana i pacijenata pitam komisiju da što prije usvojite preporuke, a vladu moje države tražim da ih što prije provede u praksu. Ako želimo spasiti živote, moramo se stvarno baciti na posao. Hvala. Hvala vam, a sada u ime konzervativaca i reformista riječ ima na minutu i pol gospođa Kopčinska. Gospođo predsjedateljice, povjereniče, dame i gospodo. Svjetska zdravstvena organizacija nas je upozorila da je rak drugi najveći ubojica današnjice. Jedan milijuna ljudi svake godine umire od raka. I unatoč tome što Europska unija i parlament poduzimaju čitav niz mjera uh, u cilju borbe protiv raka, još uvijek u zemljama članicama nemamo dovoljno raspoloživih sredstava i ne poduzima se dovoljno mjera. U deset zemalja članica, uključujući i zemlje iz koje ja dolazim, surađuju na projektu Tjedan raka, Tjedan borbe protiv raka. I ja molim vijeće da osigura zemljama članicama pristup e, primjerenim lijekovima, lijekovima koji mogu pomoći u borbi protiv e, raka. E, isto tako smatram da bi pacijenti trebali imati pristup inovativnim oblicima terapije, bez obzira na to odakle dolaze. Zato što na kraju krajeva jednog dana bismo svi mi mogli postati pacijenti. Hvala vam, a sada u ime Europske ujedinjene ljevice na minutu i 30 riječ ima Katerina Konečna. Hvala vam. Uvaženi kolege, želim reći da sam jako zadovoljna što je nova predsjednica komisije i pučani da je ovo jedan od prioritetnih područja ovog novog saziva. Riječ je o teškom problemu i to treba jasno reći. Komisija nije učinila do sada dosta u borbi protiv raka. Najviše se treba usredotočiti na prevenciju. Osim toga, komisija je i ignorirala svoje odgovornosti kad je riječ o, o zabrani određenih e, hormonalnih disruptora. Oni su također jedan od velikih uzročnika e, tumora u e, društvu a to je fenomen koji je itekako prisutan u cijeloj Europskoj uniji. Isto tako, kad je riječ o glifosatu, tu se komisija također nije ponijela kako treba. Stručnjaci su nam izdali upozorenje za glifosat. Mislim da bismo trebali više raditi na boljoj dijagnostici među građanima i moramo naravno rješavati uzročnike teh bolesti. To su e, sve tvari koje nalazimo čak i u vodi. I ako se ne budemo učinkovito borili protiv njih, nećemo uspjeti iskorijeniti niti ovu bolest. E, liječnici također e, moraju raditi na boljoj prevenciji. Mora se pružiti podrška pacijentima, ali i obiteljima i prijateljima zbog toga što i oni trpe od posljedica te bolesti. I na kraju želim e, zatražiti od komisije da se napokon počne ozbiljnije baviti ovom bolešću. A sada u ime nezavisnih riječ ima na minutu i pol gospodin Bul. Izvolite. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Ako vam se dijagnosticira rak, to stvarno mijenja život, stvara se atmosfera straha i nesigurnosti. I ja to znam zbog toga što sam ja liječnik, a i zbog toga što je moj otac umro zbog raka prostate. No, zahvaljujući e, ranoj dijagnozi, specijaliziranim riječenjima i napretku i razvoju lijekova, izgledi su ipak bolji. No, to je ipak stvorilo klimu straha u Ujedinjenoj kraljevini. Sada se pacijentima govori da ako Ujedinjena kraljevina izaće bez sporazuma, da će doći do nedostatka lijekova za borbu protiv raka. Stoga je stvarno važno da radimo zajedno kako bismo ljude umirili i rekli da to neće biti tako. Ja sam kao liječnik razgovarao sa ljudima u farmaceutskoj industriji. Potpuno je jasno da je došlo da e, se radi na planovima za slučaj izlaska iz Europske unije bez sporazuma. Tri farmaceutske tvrtke koje rade u Francuskoj su mi rekle da je Ujedinjena kraljevina važan trgovački partner i da će se pobrinuti da se s poslom nastavi ko e, sada. Uvozimo 37 milijuna e, u Europsku uniju, a izvozimo više od 40, tako da trgovina je ključna. I na kraju, ja se nadam da će se svi u Europskom parlamentu pridružiti e, kad kažem da e, je za naše pacijente od raka vrlo važno da svi surađujemo. I naravno, složit ćete se sa mnom kad kažem da igranje političkih igara sa ljudskim životima nije nikada prihvatljivo. Thank

Hvala vam, a sljedeća je gospođa Jongerius. Hvala vam. Rak je jedna strašna bolest koja stvara e, mnogo boli i patnje. U Europi jedna od deset osoba e, oboli od raka zbog svog posla. U proteklih pet godina smo uveli mjere koje se odnose na kancerogene sastojke, kancerogene tvari. I ja sam e, vrlo ponosna na sve što je do sada učinjeno, no moramo biti još ambiciozniji i podići ljestvicu. Moramo se boriti kako se nitko ne bi e, obolio, kako nitko ne bi obolio od raka zbog svog posla. I ja se nadam da će sadašnja komisija, ali i sljedeća, e, više raditi na ovom e, području. Mislim da treba donijeti bolju regulativu o kancerogenim tvarima, zato što oboljeti od raka na svom radnom mjestu stvarno nije nešto što bi se trebalo događati u 21. stoljeću. Gospođa Ris, hvala. Molim da mi malo popustite kad je riječ o dodijeljenom vremenu. Gospodine Andriji Kajtis, htjela bih vam reći da mi je bilo zadovoljstvo e, surađivati e, s vama. Prije tri godine obrativa vam se e, govorila sam o gospođi NN koja je majka tisuća djece u Europi koja dakle ima dijete koje je oboljelo od raka i ona je zapravo me molila da se počnemo boriti protiv e, raka i za razvoj pedijatrijskih e, liječenja. E, često dijelimo doze za odrasle i sada se očekuje ove godine evaluacija. ali E, samo je e, od 2006. godine šest novih e, lijekova za djecu stavljeno na tržište. Pa me zanima što odgovoriti ovoj majci koje mjere, koje pedijatrijske terapije primijeniti, kako ostvariti napredak, kako se pobrinuti da će ovo ući u plan gospođe von der Leyen. Hvala. Hvala vam. Sada je na redu gospođa Milan. Imate jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća. Rak je drugi uzrok e, mortaliteta u svijetu, u Europi i stoga treba ulagati u istraživanje. Svakodnevni uzroci e, raka su sve mnogobrojni, mogu imati veze s okolišem, e, vezani su s više faktora. Treba je vršiti istraživanje u području prevencije i liječenja i treba uzeti u obzir sve te nove aspekte bolesti. Međutim, to podrazumijeva da snažni farmaceutski lobi e, koji velik dio zarade zapravo dobiva iz onkologije, da se stavi pod kontrolu. Već otkrivene molekule trebaju se brzo staviti na tržište e, po cijenama koje su prihvatljive za sve. Treba omogućiti osnaživanje istraživanja u pedagoškoj e, onkologiji e, treba ponuditi alternativne terapije poput e, stanične terapije i nekih drugih, a isto tako treba ukinuti sve komercijalne tabue, a prije svega kriminalno ukidanje, odnosno nestašicu lijekova u Europi. tako ćemo povećati efikasnost. Hvala. Hvala. Sljedeća je gospođa Višnjevska. Imate jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća. E, dame i gospodo, slažem se s onim što je malo prije rečeno, a to je da bismo trebali bolje kontrolirati farmaceutski lobi. zato što oni puno zarađuju na mm, oboljelim siromašnim ljudima. Podijelili ste s nama te užasne brojke, a iza njih su ljudski životi. Životi ljudi kojima je priopćena ta teška dijagnoza. 2015. godine 1,3 milijuna stanovnika u Europi je umrla od e, raka, a to je četvrtina svih smrtnih slučajeva. 25.000 djece godišnje dobije tu dijagnozu, a 6.000 njih premine. E, često njihovi roditelji preklinju za novac da bi mogli financirati njihovo liječenje. Stoga su nam potrebne kompleksne aktivnosti kako bismo bili učinkoviti u borbi protiv raka. Trebali smo stvoriti dobre uvjete i na zakonodavnoj razini, a na razini Europske unije trebamo podupirati suradnju te prekogranična istraživanja kao i transfer znanja kako bismo bolje koristili intelektualni potencijal znanstvenika u svim državama članicama. Možemo povećati e, preživljavanje, stopu preživljavanja i statističke podatke, razmjenom najboljih praksi, promicanjem dobrobiti i poboljšavanjem razine edukacije za liječnike. Hvala, gospođa Kontura. Imate jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Dragi kolege, svake godine 1,3 milijuna europljana izgubi život zbog raka. To je 26% svih smrtnih slučajeva. Eh, htjela bih nešto više reći o raku dojke koja ubija e, najveći broj žena u odnosu na sve druge e, oblike raka. 555 tisuća e, novih slučajeva je zabilježeno, a od tih je umrlo 138 tisuća. Ako se dijagnosticira na vrijeme, u 100% slučaju se može izliječiti. Stoga naglašavamo da summit koji će se baviti zdravstvom i koji uključuje sve države članice, da aktivnosti i programi za prevenciju, kampanje za podizanje razine svijesti, sve to treba biti u prvom planu kako bi svi pacijenti imali puni pristup eh, protokolima liječnjima, liječenja. Trebamo uh, nadići predrasude i društvenu stigmu eh, kako bi sve žene imale pristup lijekovima. Jako je bitno da komisija o tome govori gospođa kiris Cipra će e, sastaviti prvu europsku strategiju za borbu protiv raka. Hvala gospodin Lize, imate minutu i pol. Hvala gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, štovane kolegice i kolege. Tematika raka jest e, za mnoge od nas e, izuzetno osobna tematika i za mene je to tako. Prije nekog vremena sam izgubio jednog najboljih prijatelja, 46 godina mu je bilo i obolio od raka i zbog toga sam upravo sa Matrom Weberom radio na tome da upravo moramo se posvetiti ovoj temi. Mi kao EPP još prije dvije godine smo preuzeli obvezu da učinimo isto tako nešto u tom pogledu i da učinimo nešto da za 20 godina nitko više ne umre od rake. I države članice imaju ogromnu odgovornost pod načelom subsidijarnosti. Možemo primjerice se pozabaviti time da se podaci povezuju, registri oboljenih od raku koje ne možemo pacijentima ponuditi najbolji tretman. Treba nam više stupanja evropske suradnje, e, više razina istraživanja, E, sve ono što je vijeće predložilo u obzoru i smanjenje sredstava, to je suprotno onome što nam treba. I britanskom kolegu koji je nažalost napustio dvoranu koji se zalaže za Brexit, stručnosti kažu da British Medical Association da imamo problem sa medicinskom skrbi kad je riječ o Brexitu i kad je riječ isto tako kada bi taj Brexit bio tvrd. To ne možemo ignorirati. Stranka koja zagovara Brexit e, ponašaju se kao oni koji su potpalili požar, a ne žele ni na koji način sudjelovati u gašenju požara. Igrate se sa životima pacijenata i to morate se osvijestiti i to ćemo mi jasno uvijek iznova iznositi. One Sljedeći govornik, e, Gonzales Casares. Drago mi je da vodimo ovu raspravu i drago mi je da je mandatno pismo novog povjerenika za zdravstvo e, da tu stoji borba protiv raka kao jedan od prioriteta ovog mm, mandata. Prevencija je naravno ključna tema. Moramo raditi i na edukaciji. To znači da građane moramo informirati o e, e, rizičnim faktorima. Također vidimo da u borbi protiv pušenja neki novi proizvodi mogu e, pružiti lažnu sliku o neškodljivosti i bojim se da naše trenutačno zakonodavstvo nije usklađeno sa stanjem na tržištu. Što se tiče dijagnostike i liječenja e, u okviru obzora 2020. tu smatram da bismo trebali e, podržati inicijative koje će raditi na razvoju tekuće biopsije. To je jedna od, to je jedna od tehnika koja može pomoći ranoj dijagnozi. Dame i gospodo, e, unatoč svim naporima ljudi u Europi dalje umiru, no ne smijemo zaboraviti i obiteljsku dimenziju koju sa sobom nosi ovaj bolest. Oni koji e, pružaju e, skrb pacijentima trebaju pomoć, a pacijentima treba osigurati mogućnost dostojanstvene smrti. Hvala vam. Sljedeća govornica je na minutu gospođa Solis Perez. Hvala vam. Istraživanje i razvoj su ključni ako želimo dobiti bitku protiv raka. I pogotovo u, tom području ovaj parlament može odigrati ključnu ulogu. Ovaj parlament može tražiti, na primjer, iz programa Obzora Europa da se tu dosta sredstva namijeni našim istraživačima kako bi oni mogli odraditi svoj posao. Osim toga potrebna nam je bolja koordinacija između istraživačkih centara, bolnica, pacijenata i tvrtki kako bi se radilo na razvoju novih lijekova i da ti lijekovi onda se plasiraju na tržište što je prije moguće. Isto tako moramo donijeti zakone e, kojima ćemo omogućiti primjenu novih tehnologija poput korištenja e, pametne, e, pardon, umjetne inteligencije, ali naravno uz poštivanje njihovih prava. I na kraju htjela sam poslati još jednu poruku građanima. U europskim e, institucijama ćemo raditi svi zajedno kako smo osigurali da e, istraživači imaju na raspolaganju sva potrebna sredstva za istraživanje i razvoj novih lijekova. Hvala vam. E, sljedeća je na jednu minutu gospođa Regimenti. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Ova današnja rasprava je ključna za zdravlje svih europljana i traži snažan odgovor i suradnju između klubova. Dokazano je da oboljevanje od ovih bolesti i tekako ovisi o okolišnim uvjetima i hrani. Stoga ne smijemo više zanemarivati zanemarivati štetne tvari koje su prisutne u zraku koju dišemo i u hrani koju jedemo. Dakle, moramo zaštititi naš okoliš i jedino ćemo na taj način biti uspješni u borbi protiv raka. Osim toga, valja osigurati konkretnu podršku eh, istraživačima koji će raditi na razvoju novih lijekova novih lijekova koji će biti manje toksični od kemoterapije koja se ponekad koristi u neprikladnim na neprikladne načine, što sam se, u što sam se sama e, često uvjerila budući da sam sama liječnica. Građani imaju jedno od temeljnih prava, pravo na zdravlje i zbog toga moramo učiniti sve što možemo u ovom domu i u okviru odbora za zdravstvo čiji sam član. Jer samo zajedno možemo e, se suočiti s ovim velikim izazovom. Hvala. Sljedeći govornik je gospođa Duriš Nikolsonova. Hvala, gospođo predsjedavajuća. E, prema podacima ogromne nejednakosti u pristupu najboljih dijagnostičkih postupaka i lijekova za mlade pacijente dovodi do razlike od 20% u preživljavanju. Uglavnom e, pogađa mlade i adolescente u e, istočnoj i srednjoj Europi. Slovačka, moja zemlja, prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ima drugu najveću e, smrtnost u Europi e, sa smrtnošću, stopu smrtnosti od 259 osoba na 100 tisuća. E, potrebna nam je kvalitetna terapija, e, stručnjaci koji će liječiti male pacijente kao i dugo se čeka na na eh, operacije i dugo traje postoperativna njega. Stoga molim da se osigura najbolja dijagnostička oprema i eh, terapije za mlade pacijente koji boluju raka u Europskoj uniji. I na kraju molim vas, molim sve kolege da podupiru sensibilizaciju eh, vezano uz rak kod djece noseći zlatnu vrpcu koju sam vam poslala prošli tjedan. Hvala. Sljedeća je gospođa Monserrat. Hvala vam predsjedavajuća. Europa se suočava sa brojnim izazovima za koje svi znamo, poput Brexita. No na tisuće e, europskih građana se suočava sa jednom gorom stvarnošću koja nema toliki, koja nije toliko prisutna u medijima, ali koja je daleko ozbiljnija i to je rak. E, brojke su neumoljive. 1,4 milijuna europljana će ove godine izgubiti život zbog raka. 40% europskih građana će u nekom trenutku u svom životu oboljeti od raka. I unatoč, ovoj oštroj e, stvarnosti ima nade smrtnost od raka je ipak pala za 10% od 30 do 50% e, slučajeva se mogu izbjeći. Kako? Tako što ćemo e, promijeniti naše navike, e, promicati zdravu prehranu, čuvati zrak, voditi aktivan način života. Ali istovremeno se moramo baviti i mentalnim zdravljem naših građana, dakle paziti da se ljudi ne suočavaju sa stresom. Unatoč svim tim, dakle za ostvarenje tih eh, svih eh, ciljeva moramo eh, djelovati europski zajednički, moramo ulagati u istraživanje, osigurati pristup liječenju građanima u svim dijelovima Europe te poboljšati skrb za pacijente koja mora biti cjelovita i dakle pružiti osim liječničke pomoći i onu socijalnu. Rak ima stvarno brojna lica i moramo se pozabaviti svima njima to je cilj plana borbe protiv e, raka kojeg vodi klub europskih pučana. Tim će se planom dati nada na tisućama europljana. Zbog toga pozivamo gospođu von der Leyen da se bori protiv komisije i da borba protiv raka postane stvarno jedan od prioriteta ove komisije. Hvala. Sljedeći svojim Palmer, imate jednu minutu. Hvala. Velika mi je čast u ovoj raspravi e, spomenuti Jackie Woodcock iz moje izborne jedinice e, koja ima dijagnozu raka dojke. Ali ona je isto tako inspiracija i pokretačica e, jedne kampanje koja želi osigurati bolja, bolju pravnu zaštitu na radnom mjestu osoba koja pate od terminalne bolesti. Ona sad surađuje sa e, sindikatima, e, Europskim sindikatom, ETUC-om e, i tako dalje. Mislim da je potreban europski plan borbe protiv raka i on treba uključiti i specifičnu zaštitu kako bi omogućili ljudima koji pate od terminalnih bolesti da zadrže radno mjesto, kako bi imali dostojanstvo na radnom mjestu koliko god žele. Stoga molim komisiju da nešto poduzme u tom smislu. Pozivam sve zastupnike da podupire kampanju Dying to Work, umiremo od želje za, radom. Hvala. Gospođa Zakaropulo ima jednu minutu. Gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo, potpuno podržavam inicijativu gospođe e, von der Leyen da se uspostavi europski plan za borbu protiv raka. uvjerena sam međutim da treba ići još i dalje. Da uzmimo jedan e, primjer. Recimo, rak e, vrata maternice e, je jedan od glavnih uzroka mortaliteta. E, velik broj žena umire u, od tog oblika raka u velikom broju zemalja u razvoju. Nekoherentnost to je nekoherentno sa ciljevima održivog razvoja. To Dakle, trebamo djelovati u skladu sa našim vrijednostima i angažmanom za europske vrijednosti, ali moramo u europski plan integrirati i e, dio koji se odnosi na vanjsko djelovanje jer ne možemo prihvatiti da žene umiru od bolesti koja se može prevenirati i liječiti niti u Europi niti u svijetu. Hvala. Hvala. Sljedeća je gospođa Benjo. Imate jednu minutu. Drage kolege, javila sam se tijekom e, zadnje od, zadnjeg sastanka odbora e, Envi, međutim nisam dobila nikakvu reakciju pa ću ponoviti. E, pojavljuje se nova nestašica lijekova u Francuskoj. Naša proizvodnja je delokalizirana. Osim toga, laboratoriji proizvode E, dovoljno lijekova za Francusku, ali im to nije rentabilo. E, e, za 20 se povećala nestaš, 20 puta se povećala nestašica lijekova. Na europskoj razini je ta nestašica zabrinjavajuća. U 80% slučajeva je tako, a prije 30 godina je bilo 20%. Eh, oboljeli ne mogu čekati eh, lijekove, a farmaceutske kompanije se samo brinu za profit. Eh, lijekovi trebaju biti pristupačni svima. Treba ili spriječiti delokalizaciju proizvodnje ili razviti stratešku rezervu. Hvala. A sljedeća je gospođa Mazurek. Imate jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća, e, dame i gospodo. Obilježavamo Europski tjedan borbe odnosno, protiv raka. Stoga je ovo dobar trenutak za ovu raspravu. Europski parlament bi trebao podupirati mjere u svim europskim državama članicama kako bi svi pacijenti imali jednak e, pristup modernom liječenju. Moraju postojati resursi i biti osigurana prevencija. Imamo strategiju dijagnosticiranja i liječenja raka u Poljskoj. Želimo i dijeliti iskustva, a to je nešto što treba dobiti i potporu europskih institucija. Trebamo se svi pobrinuti da pacijenti osjećaju da će dobiti pomoć u svim državama članicama i bogatima i siromašnima. Isto tako se trebamo pobrinuti da Europska unija ima instrumente za pomoć drugima. E, život jednako vrijedi u svim državama članicama i to trebamo osigurati. Hvala. E, gospođa Francine sljedeća, imate minutu i pol.